Hello, good morning. Please be welcome. Dobro jutro. Dobrodošli, možemo odmah početi. Imamo jedno dosta napeto podne e, sa gustim dnevnim redom i osjetljivim temama koje su nam vrlo bitne. Prema tome, evropski uhidbeni nalog. Ali dozvolite prvo nekoliko uvodnih e, objava. Evo, jučer, jučer e, smo imali e, razmjenu mišljenja o odlukama o implementaciji um, o dakle naše odluke koja je bila kako će se produžiti produžiti slanje daktiloskopskih podataka, pokretanje automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka sa Velikom Britanijom. Danas je imat, u podne ističe rok za podnošenje amandmana, a e, jučer u našoj razmjeni stajališta nismo dobili sva ona razjašnjenja koja smo tražili u našim konzultacijama sa vijećem i vijeće nije moglo, ja sam to više puta pitao, nisu mogli nikako e, reći kada će konkretno početi ta automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka, kao što ne, nisu mogli također e, ni odgovoriti na pitanje koje će države konkretno iz toga izvući koristi do kraja tranzicijskog razdoblja. A vijeća nije bilo stanju ni objasniti koje su nam jamci E, sigurnosti kod te e, razmjene. 31.12.2020. E, je krajnji rok da krene razmjena, automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka, ali što će se dogoditi, dakle koji je scenarij koliko do 31.12. ne postignemo jedan trajni ugovor sa Velikom Britanijom. I zbog toga što nismo dobili ta objašnjenja, mi smo odgodili danas, danas predviđeno e, glasanje u našem odboru o provedbenoj odluki Komisije o pokretanju atomizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Velikoj Britaniji za neki kasni datum, kada budemo imali više jasnih podataka. A sada se onda vraćamo na naš normalni dnevni red i to je osma točka s kojom danas počinjemo posao, to je provedba Europskog uhidbenog naloga i postupka predaje između država članica. Izvjestitelj je član našeg odbora Javier Zarzalojas. I sad, s obzirom na prirodu razmjen tema o kojima ćemo danas raspravljati, mislim da je ovo jedan e, vrlo bitan bitan početak koji predstavlja, dakle ova tema, Europski uhidbeni nalog koji predstavlja veliki uspjeh Europske unije. Međutim, ostavlja otvorenim i čitav niz još uvijek do kraja neriješenih pitanja na području kaznenog prava. Pogotovo s obzirom na neke navodne probleme sa uvjetima pritvora ili zatvora, kao i različitim definicijama bitnih e, bitnih stvari iz tog postupka cijelog u zemljama članicama kao i pitanju pristupa odvjetnicima i pravnoj zaštiti. Stoga smo mi odlučili e, dubinski provjeriti način na koji se provodi i implementira taj europski uhidbeni nalog sada i posljedica toga je i ova rasprava koju smo danas u odboru zakazali. Prije nego što otvorimo raspravu, pozvali smo tri stručnjaka koji će nam izložiti kakvo je stanje stvari trenutno s europskim uhidbenim nalogom, njegovom praksom u Europi. Prvi će početi politički analitičar dr. Vutar van Balego, Odjel za europsku dodanu vrijednost, a zatim gospođa Kedel Kristo iz Odjela za ex post evaluacije, glavne uprave Europskog parlamenta za usluge parlamentarnih istraživanja. Svaki od naših stručnjaka će imati otprilike 12 minuta na raspolaganju da nam iznese kratak pregled stanja stvari, a nakon toga imamo našu uobičajenu raspravu. Prvo imamo rundu e, našeg pitanja i nakon toga odgovora pitanja će postaviti izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni, a potom ostali članovi ali prije nego što krenemo možda bi nam naš izvjestitelj rekao nekoliko uvodnih riječi. Puno hvala. Ja bih htio započeti tako da izrazim zahvalnost svima koji su danas došli na sastanak odbora, predstavniku komisije, predstavniku Eurojusta i također predstavniku znači, odjela za istraživanje koji su napravili ogroman posao u rekordnom vremenu i koje će nam koristiti u narednom radu. Također smo imali već priliku održati e, prvi sastanak e, sa izvjestiteljima u Sijeni po pitanju ovog izvješća. Imali smo jako zanimljivu razmjenu stajališta i ja mislim da iako je očito da naša stajališta nisu uvijek e, ista, da se ne podudaraju, ja vjerujem da postoji zajednički temelj e, na kojemu možemo utvrditi koja područja možemo poboljšati tu okvirnu odluku. smatramo da je to ono što je nužno u ovom postupku. Dakle, prošle 18 godina od kada je ta okvirna odluka vijeća usvojena i od kad je znači stupljena na snagu, mislim da je došlo, prošlo dosta vremena i sada imamo dovoljno široku perspektivu kako bismo e, promislili o svim nedostacima, a istovremeno nam to omogućuje i da procijenimo e, sve ono E, što se uspjelo napraviti u gotovo e, dva desetljeća od uvođenja ovog instrumenta pravosudne suradnje. Kada govorimo o toj pravosudnoj suradnji, ona se temelji na uzajamnom priznavanju što je taj transverzalni koncept prisutan u Europskoj uniji, ali ne postoji uzajamno priznavanje ako ne postoji uzajamno povjerenje i upravo zato moramo krenuti od e, tog razmišljanja, od ideje da je povjerenje onaj stup teme, znači kamen temeljac čitave te znači e, pravosudne arhitekture koja nas vodi ka stvaranju e, sigurne Europske unije i stvaranju učinkovitijeg i čvršćeg prostora e, znači e, temeljnih sloboda. Ja mislim da nema ničega, e, znači što je onako ključno pogrešno u toj okvirnoj odluci Europskom uhidbenom nalogu. E, mi ovdje razgovaramo sad više o tim nekim strukturnim pitanjima vezanim uz taj pravosudni instrument. Ali u provedbi e, su se pokazale neke stvari koje su postale predmet znači, nekakvih nedoumica i koje će biti glavna tema ovog izvješća. Ja sam već u ovom svom izvješću, e, uvodnom izvješću naveo neke od njih. Dakle, razgovaramo ovdje o pitanjima kao što su e, dvojna kažnjivost, također i e, primjena, znači mogućeg odbijanja jednog naloga za pritvaranjem, također pitanje povjerenja u druge pravosudne E, e, sustave, također i pitanje poštivanja temeljnih prava, e, uvjeti u zatvorima na području Europske unije, također i možda aktualizacija popisa kažnjivih dijela gdje možda nije E, potrebno raditi kontrolu vezanu uz eventualno načelo dvostruke kažnjivosti. I također ovdje je čitav niz instrumenata te pravosudne suradnje koji su se razvili naknadno i koje našim sudskim tijelima e, daju mogućnost da imaju široko područje primjene, da bude fleksibilnije područje primjene i da se lakše prilagode konkretnim situacijama u trenutku kada trebaju uspostaviti nekakva načela te pravosudne suradnje. Europska unija je ta koja predviđa e, zapravo e, veću slobodu, odnosno e, veću suradnju koja bi i itekako olakšala stvari, ali ova okvirna odluka o Europskom, uhidbenom nalogu je i itekako znala upravljati čitavim mojim procesom s obzirom na raznolikost naših e, pravosudnih sustava. Imamo jako široko iskustvo vezano u samu primjenu Europskog uhidbenog naloga i također moramo razmišljati o tome na temelju novih izazova, a to je borba protiv e, znači, kažnjivih dijela koje imaju prekogranični karakter i e, koje se vežu uz ovo digitalno razdoblje. Također moramo razmišljati i o definiranju tih novih kažnjivih dijela tijela i također moramo razmišljati o jednom e, razumnom postupku e, sudskog, e, usklađivanja sudskih procesa. Također, ono što je jako bitno, a to je da uzmemo kao primjer i, slučajeve sudske prakse vezane uz znači, sud Europske unije koje se tiču praktične primjene europskog uhidbenog naloga. također, dopustite mi da kažem da je nužno da čitavu ovu priču sagledamo i sa perspektive žrtava tih kaznenih dijela zato što su žrtve te koje ne smijemo zanemariti te također moramo imati na umu da je u mnogim situacijama pred tim novim oblicima kaznenih dijela i kazneno i kažnjivog e, <clears throat> događanja da puno puta razvoj situacije ovisi o tome da imamo prikladne alate pravosudne suradnje kako bismo takve probleme uspješno rješavali. E, mislim da ovdje imamo jako široko područje za razmišljanje kako bi to trebalo izgledati u budućnosti i također moramo osigurati visoku razinu suradnje e, i na tome ćemo raditi kako bismo bili sigurni da ovaj projekt koji ćemo vama predstaviti u travnju bude zaista sveobuhvatan. Puno hvala. Zahvaljujem gospodine Sarsalehos na ovom e, predstavljanju i sada ćemo, kako bismo uštedjeli što više na vremenu i kako bismo ostavili više vremena za raspravu kasnije, a to je evo e, današnja prva tema i najveća tema na dnevnom redu. Krenut ćemo odmah s našim panelistima. Otvorit ćemo <clears throat> i e, E, sada za prvih 12 minuta saslušat ćemo e, svjedočanstvo doktora Vautora Van Balegoja koji je e, politički analitičar iz Odjela za Europsku dodanu vrijednost. Izvolite. Hvala lijepo. ja ću naravno danas govoriti kao prvo hvala vam što ste nas pozvali sastanak vašeg odbora. Za mene je ovo saista poseban trenutak. Jer prije 17 godina kad sam počeo svoju akademsku karijeru u Znanstveno-istraživačkom institutu u Hagu, onda nam je prišao jedan od e, nizozemskih stručnjaka i rekao ja bih htio pisati o onom čudnom instrumentu koji dolazi iz Europske unije. Rekao je, ja zapravo znam, ne znam da nisam uopće znao da Evropska unija se zauzima i da se zapravo proširila i na suradnju u kaznenom području. I e, vidite od onda do danas jako puno napravljeno i taj instrument je donesen. I mi smo, i, inače ja osobno sam isto pridonio tome jer ja sam osobno doktorirao na temu uzajemnog priznavanja sudskih odluka među zemljama članicama, a kasnije sam se onda bavio naravno puno i europskim uhidbenim nalogom i surađivao aktivno na studiji koji smo proveli kako to danas funkcionira. I danas ću vam u Dakle, iz te analize, te studije znanstvene koje sam koautor sa mojom kolegicom Ivanom Kindle, ću vam predstaviti naše najvažnije zaključke. To je, dakle, da ću vam dakle, prve preliminarne, da tako kažemo, nalaze koje smo mi uspjeli tu prikupiti. E, u našem, za sada, E, smo mi došli do ovdje, ali do travnja očekujemo da ćemo dovršiti puno obštežniju studiju i dublju analizu koju ćemo vam tada u detaljima prezentirati. Ali krećemo sad, da se vratimo na ove slajdove prvi. Naravno, e, zemlje članice su već e, desetljećima, zapravo stoljećima imale jednu vrlo jaku pravosudnu, pravosudnu suradnju, ali ja bih vas sad ovdje e, samo upozorio na probleme koje smo imali kroz tu pravosudnu suradnju nadležnih tijela koja je postojala prije nego što imamo ove instrumente Europske unije. Zahvaljujući e, takvoj pravosudne suradnje često znalo trajati najmanje godinu dana, a poslije i duže da bi se neka osoba mogla izručiti iz jedne države drugoj, a nakon toga je bio veliki problem u uzajamnom priznavanju e, da se zna recimo koga se i zašto smije izručiti, i da li se uopće ta osoba smije u skladu sa nacionalnim zakonima izručiti nekoj drugoj državi koja je postavila zahtjev. I zato je postojalo jako puno nacionalnih izuzetaka recimo. To je značilo jedna zemlja koja bi trebala izvršiti nalog je rekla ne, mi nećemo izručiti našeg državljana zbog tih i tih razloga. Recimo jedan od glavnih je bilo sistem da da li je isto kazneno djelo za kojega se željelo izručiti nekoj zemlji koja je postavila zahtjev da li je to doista kažnjivo i u zemlji koja treba izvršiti. Prema tome, oni su imali čitav niz izuzetaka, uključujući ovu dvojnu kažnjivost. I na kraju krajeva je odluka o tome da li će se e, osobu izručiti ostavila u rukama e, vlade i dakle nacionalnih nadležnih tijela države koja treba izvršiti nalog. Ali mi danas u međuvremenu imamo jedno jedinstveno pravno područje u Europskoj uniji i odatle potiče i koncepcija uzajamnog priznavanja. Ta ideja uzajamnog priznavanja znači da vi morate, ako priznate odluku sudsku ili nekog nadležnog tijela neke druge zemlje članice, vi ste zapravo ujedno i dužni je izvršiti onda. To je tako naravno u načelu i u teoriji. I sad što smo vidjeli u međuvremenu? U međuvremenu se realizacija, implementacija svega toga e, jako ubrzala, zahvaljujući Europskom uhidbenom nalogu izručenja, odnosno predaja neke osobe za koju se postavi uhidbeni nalog europski traje maksim oko 40 dana u prosjeku umjesto sadašnjih godinu dana i više. Nadalje, e, dovela je, primjena tog naloga je dovela do velike simplifikacije te procesa izručenja koji se sada zove proces predaje u jedinstvenom pravnom području Europske unije. I naravno, mi smo se i kompletno udaljili od političkog donošenja odluka kako je to do sada bilo u rukama nacionalnih tijela i vlada na kompletno pravosudne autoritete i pravosudne odluke, odluke pravosuđa koje mora biti kao judikativa neovisno o tome da će se čovjeka izručiti ili ne. Prema tome, tu je otpao naravno i ona koncepcija da se provjerava dvostruka kažnjivost. Ali sad dolazimo do idućeg slajda i dolazimo do problema kod toga. Da vam kažem koji su glavni izazovi koji nam prijete kod provedbe Europskog uhidbenog naloga. To, iako ima ih još puno više od ova tri, ali mi govorimo ova tri da sada identificiramo koja se najčešće javljaju. Prvo je pitanje pravosudnih vlasti i njihove neovisnosti, Drugo je pitanje uzajamnog priznavanja njegove veze sa materijalnim kaznenim pravom kao i usklađivanje kazneno-procesnih e, propisa i zakona. I na kraju uzajamno priznanje i njegova veza sa izvršenjem odluka koje se priznaju. Sve smo već čuli da je prošlo 18 godina od kad je prvi put napisan tekst Europskog uhidbenog naloga. Ali do prošlog prosinca je sud, Europski eh, sud zapravo se bavio još uvijek time da vidi eh, koje su to nadležna pravosudna tijela koja mogu izdati uopće nalog za, europski nalog za uhidbu. Da li to recimo, da li to može biti belgijski, švedski, francuski ili njemački javni tužitelj ili ko može, ili mora biti sud ili ko može biti. I sad je sud o tome razmatrao i već je i naveo da se policijski e, službenici kao i ostali članovi egzekutivne vlasti u neke države ili organa za kazneni progon ne mogu izdati taj europski uhidbeni nalog jer oni ne ispunjaju kriterije neovisne judikative. Ali moja kolegica će sigurno o tome još dublje govoriti, pogotovo što se ideje tiče i teorije. Drugo, parlament je recimo u prošlosti jako mučilo pitanje proporcionalnosti broja izdanih uhidbenih naloga europskih. A pokazalo se da imamo dvije vrste takvih. S jedne strane imamo europske uhidbene naloge, iako su se mogli legitimno poslati, pitanje je da li su oni bili proporcionalni jer e, onome samom kaznenom dijelu koje je počinjeno za koje se tražilo izručenje, odnosno predaje. Dakle, ako vi mislite, evropski uhidbeni nalog košta 25.000 eura kad se uzme u, u prosjeku i sad ako se on izda za nekako sitno kazneno djelo, recimo krađu nekakvih pilića, jaja ili hrane iz supermarketa ili slične stvari, onda je to sigurno neproporcionalno. Prema tome, mora se vidjeti kakav je bio kazneni progon i na temelju čega se to e, zasnivalo, a tu su države imale različita gledišta na i ljudi su recimo tražili onda da ih se sasluša. Ljudi su znali tražiti preko uhidbenog naloga samo za jedno saslušanje, a ne zato što su već spremili procesnu dokumentaciju i krenuli u procesuiranje, da ne kažem tek da je to već i Europska komisija je onda odgovorila na to i izdala jedan priručnik uz Europski uhidbeni nalog u kojem je navela čitav niz kriterija koje se moraju ispuniti kako bi uhidbeni nalog E, mogao se izdati. Jedna od stvari je bila da mora biti proporcionalan e, težini zbog koje se kaznenog djela, zbog kojeg se čovjeka traži. I u svakom slučaju su manja kaznena djela tu otpala. Prelazim idući slajd. Druga priča je također vrlo relevantna ovo drugo pitanje, a to je sumnjici, dakle osumnjičene osobe, ako ne dobiju ako im se ne pruži pošteno suđenje pred sudom eh, i šta će s njima biti ako nisu imali pošteno suđenje eh, pred sudskim tijelima koja su bila neovisna i nepristrana. Ja imam naravno stanoviti ako postoje neke sumnje u, sudsku neovisnost, šta onda učiniti? Onda je odgovor Europskog suda bio da se koristi procedura iz članka 7.1 Europskog suda, dakle tu europskih ugovora u kojima se govori da je osoba nakon konzultacije recimo sudaca i nadležnih pravosudnih tijela, ovdje je konkretno bio slučaj iz Irske na kojem je sud u Evropski sud odlučiva oni su rekli da je, će ako se dakle nakon konzultacija sudaca i pravosudnih tijela ustanovi da je to bio neovisna odluka suda, onda će se moći izdati nalog za uhidbu, evropski nalog za uhićenje. A to je ono što je parlament tražio da se razjasnije i tražili su zapravo jedan širi mehanizam koji će ujedno zaštititi temeljna prava svakog osumnjičenika ili okrivljenika kojeg treba izručiti. A onda drugo pitanje, opet ovo koje nas je mučilo i nije tako jednostavno, to je dvojna kažnjivost. Dakle, ponovno ovisi o tome koji se kazneni postupak i kakav kazneni postupak primjenjuje. Lijeve strane vidite kako je to izgleda kod uzajamnog priznanja, na čem se to temelji, a drugdje vidite harmonizaciju kaznenog zakona koja iz toga proizlazi. Dakle, za 32 kategorije zločine ka teških kaznenih djela koje su stavljene na katalog jer si ih je Europski sud kao i komisija smatrali dovoljno teškim da moraju ići na katalog bez ikakve daljnje provjere se kod takvih kaznenih djela iz kataloga automatski provodi Europski ahidbeni nalog. Međutim, inače se na ovo primjenjuje jedna okvirna odluka koju je donesena, ali morali su napraviti taj katalog zato što ako nije bilo harmoniziranog kataloga, bila su vrlo različita pogledi kao i procesni koraci, primjerice kod organiziranog kriminala, kao što znamo. Ali postoje izuzacije, a to je bilo četiri, izuzetak je bio članak 4.1 ove okvirne odluke, u kojem se kaže da Europski uhidbeni malog, um, te akt na kojem se on temelji kazneno djelo, e, šta će biti ako to kazneno djelo nije kažnjivo inkriminirano u zemlji koja treba izvršiti taj nalog. E sad, kako teorija kaže, to je potpuno nespojivo sa našim načelom uzajamnog priznanja. Prema tome moramo Evropski sud dalje pitati da nam to pojasni i da nam kaže koji, u kojoj mjeri moraju biti dakle, slični, do koje mjere moraju biti slične kaznene inkriminacije jednog i drugog dijela, tog istog dijela u dvije države, onoj koja postavlja zahtjev i onoj koja izvršava zahtjev. Kao što vidite, mi smo ovdje jako puno pravnih instrumenata prošli. Počeli smo od Europskog uhidbenog naloga, došli smo do uzemnog priznanja, ali ići ćemo i na druge, a to je recimo pravosudna e, suradnja na kaznenom području govoreći o njoj vidimo da je tu puno instrumenata usvojeno. Ja ću to malo ubrzati. U smislu e, tumačenja pristupa e, odvjetnicima, pitanje djece, pitanje pravne pomoći, pitanje informacije u kaznenom podruku, obavijesti, E, zatim pitanje na koliko imaju pravo na prijevod i pitanje adekvatne ili neadekvatne implementacije okvirne odluke. Ali time se vraćamo opet na raspravu koju smo imali kad smo se pitali u kojoj mjeri su sudovi neovisni bili koji su donijeli e, i da li smiju, ako nisu neovisni, u cijelosti taj pravosudni sustav donijeti uopće uhidbeni nalog, za nekoga evropski ispostaviti. Ali onda se vraćamo i na pitanje uvjeta zatvora. Dakle, to naravno direktnost krši ako nisu adekvatni uvjeti prema onom što Vijeće Europe predviđa u svojoj konvenciji, vrijeđa temeljna prava dotičnog osumnjičenika ili predane osobe. E, mi znamo da je već prema sudskoj praksi Europskog suda E, došli smo do toga da imamo standarde koji se moraju poštivati prema svakom okrivljeniku, a ako im se to ne pruži, onda se isto tako ne može izvršiti i pada evropski uhidbeni nalog. Hvala. Hvala lijepa. E, da, e, moramo poštovati također rokove, vremenske rokove za ovo saslušanje. To tražimo od panelista, to tražimo od zastupnika. A sada prelazimo na druge paneliste, gospođa Beneder iz glavne uprave za pravosuđe. Izvolite. E, hvala vam, gospodine Lopez Aguilar, što ste me pozvali da vam se obratim na ovom saslušanju o Europskom uhidbenom nalogu. Mi smatramo da je to glavni instrument u e, našim e, pitanjima kaznenog prava u Europi E, kolega je upravo sada govorio o važnim aspektima Europskog uhidbenog naloga i vaš parlament je to izrazio u rezoluciji iz 2014. godine, ali također i 2017. godine kada se govorilo o uvjetima u zatvoru. E, komisija je dobro upoznata s tim pitanjima. Problemi e, vezani za primjenu Europskog uhidbenog naloga nisu pravilo već izuzeće i to je instrument koji se najviše koristi temeljem međusobnog priznanja. Prema statističkim podacima koristi ga se sve više. 2005. godine oko 7000 uhidbenih naloga taj se broj povećao na više od 17.500 2018. Od toga je oko 7.000 izvršeno, što znači oko 45% europskih uhidbenih naloga se e, realizira. sada e, vam moram reći da statistički podaci ponekada mogu biti zbunjujući. 60% izdanih uhidbenih naloga E, se ne provede, što ne znači da taj instrument ne funkcionira dobro. To nije točna tvrdnja. Prije svega, vrlo često se osoba ne može losirati jer se sakrila predmet Europskog uhidbenog naloga. Drugo, broj izvršenih uhidbenih naloga e, mogu uključivati i uhidbene naloge iz e, godine ranije, a ponekada se uhidbeni nalog izvrši tek godinu i dvije kasnije, ovisi o tome kada se osoba nađe. Također ponekada se izda više od jednog uhidbenog naloga e, za istu e, osobu. Ako se osoba nađe, onda postoje različiti razlozi e, ako ne dođe do predaje. Često je to odbijenica, najčešće sukladno članku 4 stavku 6 koji omogućuje državi članice da ne e, dođe e, do toga, ovisni o tome hoće li država članica sama provesti e, taj tu kaznu. Dakle, može se odbiti zahtjev za E, uhidbenim nalogom, ako ta država sama to provede, drugim riječima osoba neće proći nekažnjeno. Nadalje, teško je uspoređivati podatke e, za različite godine, uglavnom zato što ne postoje pravna obveza država članica da te podatke daju. Sve se to radi na dobrovoljnoj bazi i neke države članice ne daju statističke podatke svake godine. Komisija također razmatra mogućnost platforme za digitalnu e, razmjenu podataka koju već koristimo za druge svrhe, recimo za razmjenu e, dokaza putem interneta i to bismo htjeli primjenjivati i na europski uhidbeni nalog. Došlo je do velikog broja povećanja predmeta pred sudom Europske unije u posljednje pet godina. 2014. E, to je bilo oko 14, a sada smo došli na preko 50 takvih predmeta. Nije dakle lako pratiti tu sudsku praksu, ali barem se obraćamo na obraćamo pozornost na međusobno priznavanje i poštivanje ljudskih prava. A sada jedna kompliciranija tema, probleme različitih kategorija, nepotpuno izvršenje same odluke. Što se tiče te prve kategorije, što se tiče dakle provedbe, Komisija je načinila studiju sukladnosti država članica i preuzimanja europskog uhidbenog naloga, to je načinjeno 2018. i 2019. godine. Temeljem toga načinit ćemo e, provedbenu studiju koju ćemo uskoro objaviti. Bavit ćemo se dakle kaznenim postupovnim pravom, e, pristup e, izvještajima odvjetnika. To će sve biti kratko i koncizno, otprilike 15 stranica, a nećemo kriviti izrekom niti jednu državu članicu. Ono što želimo napraviti jest da i parlament i komisija dakle načine izvješća koja će biti komplementarna. Komisija će se usmjeriti na sukladnost država članica odnosno preuzimanju zakona. E, daljni problemi vezani za odbijanje jest da se često tumači da su razlozi za odbijanje obavezni, a zapravo bi to trebalo biti tek jedno od opcija. E, tu razmišljamo e, o različitim razlozima jedno je zbog nacionalnosti, ali isto tako iz mnogih drugih razloga, primjerice poštivanje ljudskih prava. E, dvojna kažnjivost je također jedno od pitanja, zatim vremenski rokovi, a ono što je često vrlo problematično jest duljina žalbenog postupka. Što se tiče e, suđenja u odsutnosti, također mnogo toga tu nije bilo ispravno provedeno. Nadalje što se tiče problema vezanih za lošu primjenu samog zahtjeva, ja ću se pozabaviti time s aspekta komisije. Prvo, srazmjernost. Razlike se mogu uočiti, odnosno objasniti različitim politikama država članica. Neki idu na načelo legalnosti, a to je obaveza kaznenog gonjenja, a drugi se odlučuju za e, e, mogućnosti koje e, se javljaju. U nekim zemljama to se ne izdaje za lakša kaznena dijela. U Poljskoj primjerice pokušava se oslabiti, oslabiti načelo legalnosti i pokušava se lokalizirati problem. Statistički gledano problemi se jako smanjuju. 4840 uhudbenih naloga što je izdala Poljska 2009. 2018. samo 2300 europskih uhidbenih naloga koje je izdala Poljska. Dakle, tu se broj uhidbenih naloga prepolovio. Što se tiče načela proporcionalnosti također se donose sukladno okvirnoj odluci. Prema priručniku iz 2017. godine države članice moraju uzeti u obzir određene kriterije prije nego li što izdaju europski uhedbeni nalog. A e, izvršne e, vlasti trebaju e, stupiti u kontakt a država koja e, je izvršiteljica bi također trebala e, e, rješavati pitanja vezana za predaju. Već smo spomenuli da je Europski uhidbeni nalog nešto su se temelji na međusobnom priznavanju, a ustanovili smo da međusobno povjerenje ima ograničenja Također ustanovljeno je da države članice sve manje imaju povjerenja u druge države članice u e, kaznenim postupcima, naročito kad se radi o temeljnim pravima. U Rumunskoj ili Poljskoj primjerice e, stalo se sa takvim uhidbenim nalozima. Njemačka, Austrija ili Irska također sve više okljevaju postupiti tako po pitanju osjetljivih kaznenih dijela. S treće pak strane Francuska ili Španjolska stavljaju po strani međusobno povjerenje i žele učinkovitu stvarnu suradnju u kaznenim e, stvarima. I ono što je sada možda najveći problem ponekada je situacija primjene vladavine prava i situacija prenatrpanih zatvora u nekim državama članicama. Uglavnom smo se bavili sa e, time što se događa sa europskim uhidbenim nalogom nakon određenih sudskih odluka. Dakle, deset država članica je ispitano, e, Francuska, Poljska, Rumunjska, Belgija, Hrvatska, Italija, Latvija, Mađarska i Portugal su bili predmet e, istraživanja i situacija je vrlo raznovrsna E, neke države smatraju da je zemlja izdavanja često riskantna, dok drugi e, to ne smatraju i nastavljaju izvršavati uhidbene naloge. E, drugi pak uzimaju druge aspekte u obzir izvješća ovjer, e, odbora za sprečavanje e, mučenja, e, pa to ide sve do odluka koje se temelje na novinskim člancima. Prošle godine pokušali smo riješiti to pitanje, tražili smo od Ureda za ljudska prava koji je, e, ima sjedište u Beču da naprave svojevrsni one stop shop gdje će se moći dobiti sve informacije i e, dakle tražili smo prošle godine da se e, kaže na jednom mjestu o, da se daju karakteristike E, zatvora u pojedinim državama članicama. Oni, ti se zatvori ne rangiraju, međutim se opisuje što sve u njima postoji. A situacija sa zatvorima je vrlo različita od različitih država članica. Kad već govorimo o uvjetima o zatvoru, e, e, također se uzima u obzir dugi period istražnog zatvora i vi ste se u ovom parlamentu time bavili pritvor u Europskoj uniji e, traje u osnovi u prosjeku e, e, dakle različito u nekim zemljama par mjeseci, negdje par godina. Nedavno je načinjena i studija, dakle 2016. godine o e, pritvoru, istražnom zatvoru. I u osnovi e, oni se u velikoj mjeri podudaraju sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava i preporukama Vijeća Europe, ali ipak postoje razlike. Za sada gospođa Jurova nije predložila nove zakone i to zbog toga što se radi o vrlo osjetljivom i složenim pitanju. Sve što je vezano za istražni zatvor i pritvor e, e, zahtjeva jako e, puno elemenata koje treba uzeti u obzir. Nije isključeno da će novi saziv komisije, drugim riječima povjerenik rendes zaista se time više pozabaviti i predložiti nove mjere na ovom području. I e, na kraju dvojna kažnjivost koju smo već spomenuli i koja je dakle e, e, posljednja zapravo sporna točka vezano za gospodina Puč Demona konkretno i pita se ne treba li se dvojna kažnjivost proširiti u svojoj primjeni. Kao razgovaramo o tome sa sucima i e, sa e, e, tužiteljima, primjerice pombuna je nešto što, gdje se ne provjerava dvojna kažnjivost. Ali već prema sadašnjem okvirnoj odluci moglo bi se to proširiti za slučaj da vijeće tako odluči, ali to se nikada nije tražilo za sada. Postoji različite kaznena dijela iz e, okvirne odluke 2.2 koje su popisana. Jedna od njih je sabotaža. I vrlo često europski uhidbeni nalog izdaje se za kaznena djela koja to nisu u nekoj drugoj zemlji. Na primjer, prevara sa vrlo malenom e, financijskom štetom je neka e, sasvim e, najlakše zapravo kazneno djelo. I za kraj jedno pitanje koje vas može zanimati, a to je sprema li se komisija revidirati okvirnu odluku u Europskom uhidbenom nalogu. Komisija je rekla da to neće napraviti, a za sada većina država članica je također protiv na tome da se okvirna odluka ponovno otvori. Države članice se uglavnom boje da bi to otvorilo Pandorinu kutiju te da bi se učinkovitost ovog instrumenta tu izgubila. Nadalje, bilo bi teško naći zakonodavne kompromise o međusobnom povjerenju. I e, to smo vidjeli također prilikom uredbe o zapljeni i zamrzavanju e, sredstava. A e, sud Europske unije također uzima u obzir i sudsku praksu koja se vrlo brzo razvija. Ako bi došlo do ponovnog otvaranja Europski parlament, eh, bi to značila nova direktiva i morale bi se otvoriti sve odredbe, a stajalište komisije je da moramo biti vrlo oprezni prije nego li što razmotrimo ovo tako osjetljivo pitanje. Hvala lijepa. Evo, Sad imamo dovoljno vremena za našu raspravu. E, još imamo jedno predavanje. E, trenutno jednog stručnjaka iz Španjolske, gospodina Jimenez Villarea. Prije nek što ostvarimo raspravu. Hvala. Dakle, ove prezentacije do sad su bile jako, jako detaljne i vrlo sveobuhvatne, tako da je meni zapravo preostalo da se bavim samo onim najpraktičnijim pitanjima. Očito da je evropski uhidbeni nalog jedan vrlo često korišten pravni instrument i vidimo da je u Južnoj Europi recimo između 2005. i 2016. je izdano 150 evropskih uhidbenih naloga, a onda kad uzmemo koliko ih je još u ostalim dijelovima Europe izdano i koliko ih je provedeno, govorimo vjerojatno o jednom od najuspješnijih instrumenata čitave Evropske unije i stvarno jedan jako koristan i praktičan instrument za naše praktičare i ljude koji to provode. Mislimo da naravno postoje i izazovi čim se takav instrument koristi. Ja sam pratio kako se on u praksi provodi i s čim se naši e, službenici koji ga provode najviše muče. Eurojust je e, inače institucija koja sudjeluje u pravosudne suradnje na kaznenom području Sjećam se i pitanja proporcionalnosti koje je predstavljalo stanoviti izazov i naravno kako ćemo odabrati uvijek najprikladniji e, instrument za koji ćemo primijeniti u kojoj situaciji, ovisno naravno o težini inkriminacije dijela i svim ostalim elementima. U vezi s tim smo mi 2014. iz Eurojusta i pripremili jedan e, na Evropskoj pravosudnoj akademiji jedan seminar koji je stručnjake i praktičare e, pripremao na to. I nakon toga smo od 2014. do 2016. pratili sve slučajeve kako se to provodilo. A sada slušamo, očekujemo da vidimo još izvješće za ovo najnovije razdoblje od 2017. i 2019. da vidimo kakvi su tu rezultati kako, nadamo se do kraja godine će to izvješće biti objavljeno i vidjet ćemo analizu kako je izgledala primjena e, ovog našeg omiljenog instrumenta zadnje tri godine. I sad mogu samo reći da su je došlo do jako zanimljivih razvoja i novina. No, Evropski uhidbeni nalog ima svoje svjetla i one malo mračnije tame strane, ali pritom ne smijemo zaboraviti da mane koje ima nisu posljedice same okvirne odluke kojom je on zasnovan, nego zapravo potiču od problema u implementaciji u raznim zemljama članicama. Mi smo čuli od komisije koja nadzire tu provedbu već dugo vremena i sigurno da je u bolje poziciji od mene i nas e, da provedemo tu procjenu učinka. Oni isto tako pripremaju svoje izvješće do ljeta ove godine koje se fokusira na implementaciju i razlike u nacionalnim pravnim sustavima zbog kojih dolazi do nekih problema implementacije. i Mi sad očekujemo to njihovo izvješće koje će nam puno značiti. Ali, što se tiče s ove praktične točke, dakle, dobre konzultacije i primjena različitih instrumenata kao što nisu još uvijek dovoljno korištene od strane praktičara u svim zemljama članicama. Ne znamo zašto, jer oni mogu sudjelovati u procesu konzultacija. Onda recimo, jedan od stupova zapravo čitavog uzajamnog priznavanja sudskih odluka je se jest upravo ta međusobna konzultacija, dakle mogu nazvati, mogu kontaktirati kolege iz svake zemlje članice, dakle dotične koja podnosi zahtjev i mogu se tamo, dakle mogu puno toga onda raščistiti. Onda, ali jednostavno ne, služe se dovoljno tim instrumentima. A to postaje recimo i kod vrlo bitno kad se uzajamno priznaju nalozi za oduzimanje protupravno stečene imovine ili barem njezino zamrzavanje. A naravno i kod e, uhidbenog naloga jer znamo da je za taj instrument, e, da je to uglavnom jedno bilateralni instrument jer nije multilateralan u, na tom području jedna zemlja podnosi zahtjev, druga ga izvršava. Ali naše nacionalne e, tijela vlasti, ipak i ljudi koji u njima rade, se polako možemo primijeniti, polako, u, da kažem, uhodavaju i sve se više navikavaju na primjenu svih ovih instrumenata. Broj evropskih uhidbenih naloga je prema Eurojustu se proteklih godina kontinuirano povećavao i usporedimo li brojke iz 2018. kad smo imali 442 slučaja, uglavnom bilateralnih naravno, koji su se fokusirali na i gdje smo se fokusirali na poboljšanu provedbu Europskog uhidbenog naloga, prošle godine smo onda imali 599 slučajeva 2019 što vidite te brojke najbolje odražavaju dakle koliko je bitno pružiti stručan specijalizirani savjet i preporuku da bi se to bolje provodilo. E, naravno sva nadležna pravosudna tijela imaju mogućnost, mislim napokon to govori članak 16. okvirne odluke na temelju koje je opće izdan taj instrument omogućen, tražiti savjet i e, tumačenje ako im nije jasno kad dobiju takav zahtjev za europskim uhidbenim nalogom šta i kako provesti i činiti. Zatim imamo još jednu odredbu u članku 17 E, u samoj okvirnoj odlozi koja se direktno odnosi na rokove unutar kojih se to mora odviti i izvršiti. Ali svakako da e, ima mogućnost i zemlja nadležna članica može se umiješati ako recimo zastane provedba kod samih pravosudnih tijela koje bi trebala to odraditi. Ima na temelju članka drugog okvirne odluke mogućnost da se uplete i da pomogne ubrzanju provedbe od strane pravosudnog tijela. Naravno, sve se to zasniva na načelu uzajamnog priznanja. To je ona pravna osnova za mogućnost intervencija, ali generalno vrijedi da kad god dođe do jedne savjetodavne procedure, dakle od strane naših domaćih nacionalnih tijela, između naših pravosudnih organa i ili zemlje koja je postavila zahtjev ili Eurojusta ili europskih posrednika e, onda se na, jasno ubrza i sad postupak. E, uglavnom, kad dolazi do tih zahtjeva za konzultacijama, uglavnom to dolazi prvenstveno zbog e, toga što im trebaju dodatne informacije to je naravno i jedan od glavnih izazova u cijeloj priči kako je Eurojust konstatirao, a zahtjev za dodatnim informacijama ako dođe iz naših domaćih nacionalnih institucija najčešće uslijedi nakon što recimo prvi zahtjev nije bio uopće izvršen kad se traže recimo nešto onda kad istekne rok ili ne istekne, oni zatraže u okviru prava na konzultacije dodatne informacije. Ne smijemo zaboraviti da Europski uhidbeni nalog sam po sebi, po prirodi, je inače jedan e, instrument koji ide po hitnoj proceduri, to se vidi u članku 17. okvirne odluke. Što znači da zahtjevi za informacijama se koji eventualno stignu se obično odnose na pravu identifikaciju, valjanu identifikaciju osobe o kojoj je riječ. To najčešće se događa. I zatim traže kopiju još obično nacionalnog zakona naloga za uhićenje kao i sudskog akta presude ili e, što već imaju sudskog akta na temelju kojeg se traži izručenje, zatim kompletno da im se prevede to sve skupa jer jezični režim je vrlo važan, a to je izravno u vezi sa onom hitnom prirodom jer to je problem ako treba biti hitno obavljen instrument i traže jasno da dobiju sve inkriminacije, odnosno kompletan opis tog kaznenog djela da se vidi da li je ispunjena dvojna kažnjivost. Zatim traže službenu procjenu e, dakle da traže da vide da li je doneseno bilo koje sudsko rješenje u odsutnosti dotične obaveze, dotične osobe i traže da se vidi kako izgleda načelo specijalnosti konkretno primijenjeno na taj slučaj. Europski sud kod bilo kakvog suđenja u odsutnosti je nedavno um, potvrdio ovaj zahtjev za dodatnim informacijama i to je stvarno vrlo bitno jer ako govorimo o dodatnim informacijama vrsta izazova koje je Eurojust identificirao, pogotovo i u odnosu na pravnu praksu Europskog suda, sastoji se od toga da se nađe prava ravnoteža između onih već postojećih informacija i mogućnosti da se ispune rokovi koji su zadani za takve hitne instrumente. I sad svi oni koji to u praksi provode moraju se naravno držati normi i standarda koji su im zadani kako nacionalnim pravom, ali tako i europskim propisima. Zatim postoji druga skupina problema. Ja govorim naravno ovdje o izazovima s kojima se praktičari suočavaju, a to je pitanje nepriznavanja Europskog uhidbenog naloga. Naime, ako postoji razlog da se ne priznaje Europski uhidbeni nalog, onda se najčešće obraćaju Eurojustu da to protumači. U tim slučajevima se pokušavaju sve nužne informacije prikupiti kako bi se vidjelo da li se kriteriji poštuju ili ne. I kod paralelno vođenih procesa, postupaka, sudskih uvijek vrijedi mjesna nadležnost kako bi se neki zahtjev prihvatio ili odbio. Eurojust može u takvim situacijama sazvati jedan sastanak na kome će se koordinirati E, nadležna pravna tijela dviju država, one koja postavlja zahtjev i ona koja treba izvršiti, kako bi se oni dogovorili koji su im prepreke da se razriješi nadležnost recimo nečega. I mi tu onda dajemo maksimalnu potporu svim tim nadležnim tijelima e, da dođu do jasnog rješenja ako nije jasna bila pogotovo mjesna nadležnost nije raščišćena ili općenito nadležnost. Ili ako je primjerice neki kazneni počinitelj djelovao u više država. Naravno da se tu gleda prema onom pitanju dvostruke kažnjivosti, odnosno da li je to u svim državama gdje je on djelovao to bilo kažnjivo djelo i da se vidi koji su bili oni najteži kaznena djela za koje se njega tražilo i da se vidi ko onda ima tu prioritet da postavi uhidbeni nalog ali imamo i vrlo zanimljive druge instrumente. Recimo, kako koordinirati instrument Europskog uhidbenog naloga sa recimo Europskim nalogom za nadzor i ostalim ili Europskim nalogom za istragu. I ako dođe recimo do problema kod samog činjenične predaje, ako je predaja odgođena ili ukinuta zbog neke više sile ili humanitarnih razloga. I na kraju posljedice sudske prakse. Mi smo recimo proučavali presude u slučaju Aranjosi i Calderado i vodili smo tematsku raspravu o toj temi. No dozvolite da se ja koncentriram na razloge iza toga. 2019. Europski sud je donio nekoliko vrlo važnih presuda. Prvo je to bilo 27.5.2019. To je bila jedna jako važna presuda sa dalekosežnim posljedicama i nakon toga smo mi iz Eurojusta izdali jedan upitnik i tražili onda dakle tom upitniku da naše domaće nadležna tijela ispune ta tijela da ispune taj upitnik a sve skupa se svodilo na to da se dvostruko ispita da li se to da li se Uh, uklapa sve što, se, što je poznato o slučaju kad se recimo traži neko izručenje, da li je to uh, odgovara ovim minimalnim kriterijima koje je sud evropski odredio da se moraju za uh, ispuniti, a da bi se mogao ispuniti pravni zahtjev. Smijem li samo još malo produžiti? A još jedan puta bih naglasio da u jednom idealnom svijetu u kojem naravno bi trebala funkcionirati uzajamno priznanje sudskih odluka i naloga, onda ne bi imali nikakvih problema. Međutim, u tom idealnom svijetu bi onda i tijela kaznenog progona bila u izravnom kontaktu jedni s drugima. Međutim, u realnosti se vidi da to nije tako jednostavno i zato su e, tijela poput Eurojusta vrlo korisna, jer upravo oni ih povezuju, oni koordiniraju, oni daju dodatne informacije kada se e, recimo pokušavaju ispuniti norme prema najnovijoj praksi Europskog suda. Eurojust je vrlo bitan kod e, primjene tog instrumenta Europskog uhidbenog naloga jer e, jer mi zaista u svakoj fazi primjene tog e, instrumenta pomažemo e, nadležnim tijelima svake države. Hvala. Hvala vam lijepa Hvala vam lijepa e, što ste došli izložiti sve ovo pred našim odborom, ali e, molim vas isto tako da se pridržavate vremena. Sada ćemo saslušati izvjestitelje u sjene i e, oni će nam dakle reći svoje mišljenje o tome. Najprije Franco Roberti socijalista i demokrata, molim vas ne dulje od dvije minute kako bismo mogli čuti e, što više kolega. Evo, zahvaljujem. U dvije minute se ne može ništa reći, osim toga da danas imamo opipljiv dokaz važnosti ovog instrumenta međunarodne suradnje a to je Europski uhidbeni nalog. Dakle, ja sam iz e, osobnog profesionalnog iskustva, e, znači svjedok e, učinkovitosti ovog instrumenta, također i rasta same pravosudne prakse, također i jačanja uloge Eurojusta, kao što je rekla i predstavnik, rekao predstavnik Eurojusta. Dakle, ono što čemu svjedočimo je također ozbiljno rezanje sredstava za Eurojust. Ako želimo da neka institucija dobro funkcionira, onda mora moramo osigurati dovoljne financijske resurse. E, ja predviđam da ćemo idućih nekoliko godina imati e, pad kada je riječ o pravosudnoj međunarodnoj suradnji, upravo zbog toga što se ne posvećuje dovoljno pozornosti ulozi Eurojusta. E, Znači, ja sam, mm, jako cijenim ova izlaganja jer su dotakla mnoga područja, ali bez obzira ako se pomaknemo dalje od statistika koje nam je pred, izložila komisija, moramo se složiti oko načela. ako se slažemo oko načela, onda ćemo pogodovati suradnji, onda ćemo pogodovati usklađivanju naših pravosudnih sustava i također ćemo se bolje boriti protiv organiziranog kriminala. Zato je ključno, e, znači, na početku definirati samo e, neko e, sudsko, odnosno pravosudno e, tijelo. Dakle, e, također i kada je riječ o državi izvršenja i o državi izdavateljici, dakle, nužno je da sudsko tijelo e, zadovoljava uvjet neovisnosti, pogotovo kada je riječ o odvjetnicima. Nažalost, kada je riječ o tučiteljstvu, to nije uvijek tako, pogotovo kada govorimo o Italiji, ali također nekim drugim državama kao što je Poljska gdje se dovodi u pitanje vladavina prava. Dakle, kada govorimo o E, čitavom tom e, znači postupku vezanom uz izvršenje europskog uhidbenog naloga moramo e, proći kroz čitav niz kontrola od neovisnosti sudstva do neovisnosti tužiteljstva i tako dalje. Dakle, mi bismo trebali produbiti tu temu kada je riječ o znači ovlastima po pitanju suca izvršenja s obzirom da trebamo osigurati i uvjete zadržavanja u zatvoru one zemlje izdavateljice. Kada govorimo o tom popisu 42 kaznena djela koji su navedeni u članku 2, da, istina je da se komisija žalila na općenitost tog popisa, ali mislim da bismo trebali uzeti u obzir tu odgovornost da e, preciziramo e, zapravo sva ta kaznena djela. Ne smijemo se ovdje sad oslanjati samo na nešto e, općenito kao što je terorizam ili kao što je organizirani kriminal. Moramo biti puno precizni zato što je u ovom trenutku vrlo bitno jasno definirati sva sva ta kaznena djela. E, također na taj popis se mora nadodati i nova kaznena djela koja su e, prisutna u protiv nekoliko godina kao što recimo trgovanje otpadom, e, također i rad na crno. Govdje razmišljam o znači, kiberzločinima koji se sve više šire. Evo, to je sve posao e, koji ćemo odraditi i ja sam jako optimističan po pitanju mogućnosti da dođemo do poboljšanja Europskog uhidbenog naloga i to u službu naših europskih građana. Zahvaljujem. E, zastupniče Roberti, evo dali ste zaista sve od sebe i rekli ste puno toga. Tri i pol minute, ali zaista ste uspjeli u tri i pol minute reći stvari koje evo, je trebalo čuti i zato smo vam na tome zahvalni. Ispričavamo se i oprostite što vas evo tako pritišćem zbog vremena jer imamo jako gust red na odboru. A sada prelazimo na sljedećeg izvjestitelja u Sijeni, gospođa Asejtun, izvolite. Puno hvala. Ja također ću se predružiti e, zahtjevima Eurojusta da dobije više sredstva zato što oni imaju zaista toliko posla. Živimo u šengenskom e, prostoru i imamo e, puno veći broj prekograničnih kaznenih dijela i upravo e, su kompliciranije situacije u kojima se odje kaznena djela pod okriljem zločinačkih organizacija. E, vi ste nam ovdje sad izložili jedan slučaj e, koji je ukazivao na čitav niz zločina koji se tiču znači i trgovinom drogama i oružjem i također to su počinile osobe koje su imale više struka državljanstva. A Hoće li one biti znači pretvorene u ili stavljene u zatvor u e, znači državi A ili u državi B, a bile su nacionalnosti države C i tako dalje. Uglavnom imali smo e, također i slučaj uspjeha u kojem smo morali puno toga uzeti u obzir. Također i kada je riječ o teškim zločinima kao što su pranje novca. Dakle, može li biti još kompliciranije? Ja ću vam odgovoriti, da, može biti još kompliciranije. Neke od osoba koje su bile uključene e, su mogle imati dvostruko državljanstvo sa nekom od trećih zemalja i moguće je da e, su također bili bogati da i na više struko e, zapravo prevare naš sustav i da koriste najbolju moguću pravnu zaštitu i odvjetnike i tako dalje. Znači, to je to vrijeme u kojem živimo. Živimo u šengenskom prostoru koje nam omogućava slobodu kretanja, ali postoji puno više tih mogućnosti da imamo, da osiguramo i pravosudnu i policijsku suradnju. Zato što se s time moramo suočiti, zato što ovaj instrument za pravosudnu suradnju pokazuje se da je iznimno važan jer danas živimo u šengenskom prostoru i nužno je osigurati nova sredstva jer se je svijet promijenio. Govorili smo o tim nekakvim e, znači, nejasnim kategorijama. To je istina. E, moramo redefinirati neke kategorije i moramo ih razjasniti. Ako ne napravimo višu razinu usklađivanja tih instrumenata, onda ćemo morati biti puno precizni i u razrađivanju svih tih slučajeva. Dakle, e, druga izvjestiteljica je govorila o tim nekim znači, stručnim pitanjima, tehničkim pitanjima koje nisu političke naravi. Kada govorimo o E, korištenju podataka i kada vidimo da u 2017. godinoj, e, godini smo imali 4000 i nešto e, uhibenih naloga, a zapravo ih je izvršeno 3000 i nešto. Ne možemo točno znati što se dogodilo zato što države članice nisu obvezne pružiti te podatke i ne znamo koliko osoba nije pronađeno. Na kraju krajeva govorimo o više od 10.000 tih uhidbenih naloga koji nisu bili izvršeni i govorimo ovdje o štetama koje mogu biti ogromne i o građanima, znači europskim građankama i građanima koji će prestati imati povjerenja u naš sustav. Dakle, pitanje povjerenja u sustav nije samo pitanje političkog povjerenja među državama članicama o kojem stalno govore i vijeće i komisije čega se bojimo. Ne, to je i pitanje povjerenja europskih građana i građana u e, demokratski sustav, u naš europski sustav. Ako ne želimo napraviti poboljšanja, onda e, kršimo jedno od onih temeljnih načela Europske komisije, a to je osigurati povjerenje naših građana u demokraciju. E, ja bih sada rekla komisiji i vijeću da moraju imati vjere u Europski parlament, da nam pruže sve podatke koje trebamo, jer sve ovo što je ovdje rečeno je iznimno bitno. E, zato e, što ovdje ćemo raditi ne samo na razradi tih političkih nekakvih komponenta, nego prvenstveno stručnih, tehničkih komponenata. I kada kažete da odgovaramo Pandorinu kutiju, to je u redu i mi ćemo naš posao napraviti odgovorno. Što se tiče i nekih drugih e, strahova koje imate, kada e, govorimo o tome što bismo mogli napraviti ako poboljšamo ovaj e, instrument pravosudne suradnje, mislim da ne smijemo biti suzdržani ni po kojem pitanju, zato što možemo u svakom slučaju taj instrument samo poboljšati poboljšati. Puno hvala, gospođa Parasantundua. A sada prelazimo na izvjestitelje u sjeni iz kluba zastupnika Zeleni. gospođa Delobos Corfield, izvolite, imate riječ. Um, hvala na ovim izlaganjima. Smatram da je zanimljivo i važno da procjenimo provedbu Europskog uhidbenog naloga. Ne smijemo međutim zaboraviti da će i komisija dati e, nove e, studije u e, lipnju, a isto tako i vijeće se bavi ispitivanjima i studijama sukladno članku 17. i to će se završiti E, krajem ove sljedeće godine. Prema tome, e, dobro je da sve ovo ispitujemo, ali ne smijemo požuriti jer moramo vidjeti kakve procjene će napraviti i druge institucije prije nego li što krenemo u promjene. Prvo, to je bilo prvo. Drugo, većina vas je već rekla da se treba e, uvijek uspostaviti ravnoteža između prava e, optužbe i obrane. Ono što nisam čula, ali koji put čovjek ne čuje baš sve, nisam čula dakle da ste puno govorili o obuci sudaca, tužitelja i odvjetnika. Ja sam se tek počela baviti ovim pitanjem, ali koliko znam, to je jako e, bitno pitanje. Naime, traži se da ljudi diljem Europe koji se bave tim pitanjima prođu istovrsnu obuku kako bi mogli međusobno razgovarati. Nadalje, htjela bih nešto reći o e, efikasnoj obrani. Koliko znamo, odvjetnici nemaju uvijek pristupa e, svim spisima. Javlja se pitanje jezika, pitanje je li optuženi shvatio e, sva svoja prava. Dakle, ne znamo jasno kakva rješenja možemo imati ako e, nemamo sve elemente. E, dakle, recimo, govori se o različitim uvjetima zatvora u zatvorima u različitim europskim državama, ali kako ih poboljšati. Zatim pitanje žalbe, kako u zemljama koji izdaju, tako i oni koji provode taj uhodbeni nalog. Govorili ste o presudama suda Europske unije, a isto tako htjela bih znati i više što je kolegica upravo rekla, da postoji velika razlika između brojeva ovih naloga koji su izdani i onih koji su izvršeni. E, shvatili smo e, da, jel, da to nije nužno zato što države članice dobro ne rade svoj posao, ali možda se i e, krivo koristi taj instrument, naime da se izdaju uhidbeni nalozi koji se ne bi trebali izdati. Hvala. Hvala lijepa. Hvala predsjedatelju. Hvala svim današnjim govornicima. Naravno da ćemo zahtijevati da nam dostavite dodatna izvješća i dokumente, ali nakon što smo čuli ova tri izlaganja i nakon što smo pročitali ovaj radni dokument e, same e, komisije koji je zaključen 20. 8.8.2019. godine zapravo je ukazalo na mnoga pitanja koja imamo zajednička. Sada bismo trebali zaključiti ona pitanja koja nam još nisu sasvim jasna. Dakle, vi ste rekli da je Europski uhidbeni nalog, znači uspješna priča, jer smo povećali broj zahtjeva, a to je nešto što ukazuje na to da postoji interes sudskih tijela država članica da e, zatraže suradnju od drugih e, sudskih tijela u drugim državama. Ne znamo je li taj uspjeh stvaran, zato kada govorimo o posto neizvršenih europskih eh, uhidbenih naloga ukazuje na problem. Da, Također to pokazuje da i sami kriminalci su ti koji koriste mane tog europskog uhidbenog naloga kako bi izbjegli e, znači kazneni progon e, i e, pravosudne postupke i sudske postupke, a to je ono što zapravo zahtijeva od nas da damo odgovor našim građanima. Dakle, kada govorimo o nekakvim političarima koji se često zadržavaju na općenitim terminologijama, ovdje mislim da trebamo ići puno više u detalje, moramo zaštititi prvenstveno istovremeno žrtve i moramo osigurati e, njima e, sav e, znači, pravni postupak koji će ići zapravo njima na ruku i koji će im omogućiti da svi navodni znači, počinitelji zapravo budu privedeni pravdi. Kada govorimo o drugom pitanju, a to je da se postavlja nužnost da uspostavimo instrumente odgovornosti u državi primateljici, znači kada je riječ o tome da se na neprikladan način primjenjuju e, ti europski uhidbeni nalozi. Mora postojati neka razina odgovornosti i nadzora. I sve je to što se mora e, odvijati pod okriljem europskih institucija. Također imam još dvije stvari. Dakle, kada govorimo o definiranju kaznenih dijela i ovoj listi od 32 kaznena dijela, možda bismo e, trebali trebali ne toliko ići prema e, striktnijim definicijama, nego e, prema tom znači kaznenom zakonu koje bi trebalo se više uskladiti na razini država članica. E, a druga stvar je to da bismo trebali ojačati e, znači sve one već regulirane elemente vezane uz odluku suca kako ne bi imao to diskrecijno pravo koje bi bilo tako široko. Dakle, ovdje ste govorili o tome da e, se problemi javljaju u dvije teme. Znači, prvo, kada govorimo o procjeni suca tog države primateljice, kada je riječ o e, znači tom dvojnoj kažnjivosti, zato što tamo dolazi do izražaja to diskreciono pravo i ako ćemo samo proširiti taj popis s e, dijela za koje nema načela neprimjenjivosti načela dvojne kažnjivosti, to je nešto na čemu moramo raditi i drugo, apsolutno poštivanje temeljnih prava. Kada govorimo o diskrecijnom pravu, mnogo puta ste rekli da e, se suci i znači tijele primateljice za primateljice zahtjeva e, povode za nekakvim drugim dokumentima u kojima traže prethodne sudske prakse i na temelju toga donose odluke o poštivanju ili nepoštivanju temeljnih ljudskih prava. Imali smo i slučaj u regiji u kojem se osuđuje belgijsku državu zato što je procijenila da se u Španjolskoj nisu zadovoljila e, načela temeljnog prava. Dakle, vi ste ti koji se ovdje čini da niste poštivali ta temeljna prava donijeći takvu odluku. Zahvaljujem. Zastupni Deli, imate e, riječ ime Goja. Oprostite, morala sam u jednom času e, izaći, što nije bio znak nepoštovanja prema našim govornicima, već jednostavno nisam još uspjela shvatiti kako da budem na dva mjesta u isto vrijeme. Što se tiče prijedloga komisije iz 2017. godine da je 109 eh, dakle prema izjave komisije 109 uhidbenih razloga odbijeno zbog eh, kršenja temeljnih ljudskih prava. Eh, možemo li znati nešto više o tome? I isto tako što se tiče dvojne kažnjivosti, postoje li podaci u kojima mm, bismo mogli znati koliko je dakle tih naloga odbijeno zbog dvojne kažnjivosti. E, to bi bilo vrlo važno znati. Možda postoje značajna pitanja odbijanja izvršenja uhidbenog naloga radi kršenja temeljnih prava i e, to bi bilo vrlo važno znati ali još bih dodala da ne možemo samo se baviti pitanjem europskog uhidbenog naloga, već i srodnim direktivama se moramo isto tako baviti, recimo onom o e, pravu na informacije u kaznenom postupku i tako dalje. A e, e, kako da znamo da se sve direktive ispravno provode jer u protivnom to znači da se dovode u pitanje e, temeljna prava. A isto tako poteškoće koje osoba koja je predmet uhidbenog naloga može imati u dvije države, dakle u dva pravosudna sustava upitala bih komisiju namjeravaju li oni nadgraditi na temelju sudske prakse suda Europske unije, a naročito vezano za kršenje temeljnih prava. Budimo e, otvoreni jer će se takve stvari ponavljati sve dok ne dođe do revizije i mislim da je e, ovo mogućnost dakle da se time pozabavimo. Hvala lijepa, ovim smo završili s izvjestiteljima u sjeni. E, međutim, i drugi zastupnice su se javili za riječ i e, molim vas da to napravite kratko, jasno i izgrovito. Najprije zastupnica Kinići. Zahvaljujem. Evo, htjela bih zahvaliti našim eh, gostima na današnjim izlaganjima koja su bila iznimno zanimljiva. Produbile su ovu temu po pitanju mandata Europskog uhidbenog naloga. Kao što su rekli kolege prije mene, e, Europski uhidbeni nalog predstavlja sigurno najvažniji instrument pravosudne suradnje. Pravosudna suradnja u kojoj sam i ja uključena, budući da dolazim iz tog e, znači, sudskog sektora i e, jasna mi je važnost, pogotovo po pitanju nekakvih, nekih kaznenih dijela. E, htjela bih se nakratko zaustaviti na ovom popisu iz članka 2 koja predviđa kaznena dijela e, u kojima znači predaja ovisi o načelu dvojne kažnjivosti. To su znači kaznena dijela koja se mora revidirati, koja se moraju ažurirati, također i na temelju načina na koja se odvijaju ta kaznena dijela. Ovdje mislim prvenstveno na sudjelovanje u nekoj zločinačkoj, e, zločinačkoj organizaciji koja se i navodi e, znači, u dokumentu 841 iz 2008. godine i to je nešto e, što bi trebalo zadovoljiti tu ideju da uskladimo naše zakonodavstva. Kada govorimo o usklađivanju zakonodavstava, to je nužan preduvjet za stvaranje povjerenja između država, a ne samo za ostvarivanje suradnje. E, ako, zar ne mislite da je došlo vrijeme da izmijenimo tu definiciju kako bismo mogli ažurirati i učiniti prikladnijom E, svim mogućim oblicima djelovanja tih zločinačkih organizacija koji su odgovorni za sve veći broj kaznenih djela u kojima je nužno primijeniti europski uhidbeni nalog. Imamo E, znači imamo znači, španjolski primjer, članak 570, e, znači e, španjolskog kaznenog zakona, također imamo i talijanski primjer gdje se traži da, da postoji znači, znači, stabilna struktura kada je riječ o provođenju tih kaznenih postupka vezana uz takve vrste kaznenih dijela. Ja sam surađivala na razradi ove rezolucije o uvjetima u zatvorima i također na tom izvješću se pokazuje pokazalo da postoji čitav niz problema sa prenapučenošću u zatvoru, također i sa uvjetima koji nisu dostojanstveni života e, i e, to je nešto što utječe kako na izručenje i na premještanje e, osoba. E, ja se u potpunosti slažem sa kolegom Robertijem. Dakle, e, s obzirom da moramo zadržati nadležnost država članica, da istovremeno na europsku razinu podignemo jedinstvene standarde vezane uz uvjete držanja u zatvorima. Kada govorimo o Eurojustu, i ja se također slažem e, s time da moramo podržati tu vrijednost Eurojusta koji i tekako olakšava pravosudnu suradnju i također, to sam tvrdila i u prošlom sazivu, moramo osigurati E, prikladna sredstva za funkcioniranje Eurojusta. E, uskoro ću morati otići zato što idem na e, odbor za proračun pa se unaprijed ispričavam zbog toga. Zahvaljujem. Zastupnica Kempa, izvolite. Molim vas da dvije minute. Bardzo dziękuję, pani przewodniczący. Bardzo dziękuję za naprawdę bardzo dobre materiały. Hvala lijepo, predsjedajući i hvala na ovim sjajnim prezentacijama i ovoj dobroj diskusiji koja je održana. Dobro se sjećam kad smo mi uveli uhidbeni nalog u Poljskoj, evropski uhidbeni nalog. Jako smo se intenzivno time bavili i nadali se da će nam taj sjajan instrument pomoći u borbi protiv organiziranog kriminala. I doista, ovaj instrument možda nije savršen, možda ima nekih problema u e, provedbi, ali se jako potvrdio i dokazao i već i sada puno nam je pomogao mislim da bi bilo, s obzirom na iskustva koja smo svi stekli s njime, možda bilo dobro da ga se doradi, usavrši. savrši. E, problemi kojima se nosimo, među taj spada naravno i nadležnost sudova. Tu se vrlo često ne možemo odmah dogovoriti. No bitno je pritom da više ne dovodimo u pitanju nadležnost e, sudova, jer je to a povjerenje je apsolutno potrebno ako želimo primijeniti taj instrument. I to povjerenje u institucije druge države članice, naravno. Zatim, postoje različite kategorije kvalifikacije kaznenih djela. Mislim da bi trebali, recimo, zemlje članice e, raspraviti kako će kvalificirati neka kaznena djela. Primjerice, komunist, djela komunizma, ne mogu neke zemlje članice odbiti procesuiranje nekog zločina zato što se dogodilo u nešto se dogodilo tijekom komunističkog režima ali ima i drugih situacija, neki se izvuku tako da to jednostavno padne u zastaru, ali postoje zločini kao ratni zločini koji nikad ne padaju u zastaru i tako dalje, ili ne može pasti u Švedskoj u zastaru nešto što u Poljskoj nije palo u zastaru. Ili ne može se dogoditi da se neka kategorija osoba u nekim državama posebno štiti i ne izručuje recimo Šveđani konkretno nisu izručili neke svoje vojnike koji su u Poljskoj bili optuženi za različite zločine počinjene u doba i rata. A oni ih nisu izručili jer su tvrdili Šveđani da je to zastarjelo, a inače ne bi ih izručili jer su to djelo radili kao pripadnici njihovih oružanih snaga i tako dalje. Hvala lijepa. Ako ne griješim, nitko više se ne javlja za riječ. Ali predlažem da prije nego što naš izvjestitelj zaključi, da bismo panelistima trebali dati priliku da barem kažu e, komentare na ono što su čuli iz usta zastupnika. I e, predlažem dakle da slijedimo isti redoslijed i da u dvije minute ponovi, e, kažete e, vaše komentare na ovo. Hvala. Evo u dvije minute pokušat ću odgovoriti zajednički na sva pitanja. Prvi komentar je da možemo procjenjivati samo u mjeri u kojoj imamo podatke. Ako države članice ne daju podatke Europskoj komisiji, nemamo e, kompletnu sliku i ne znamo kako procijeniti. Drugo, vezano za sam instrument, mi ćemo se u drugoj fazi istraživanja pozabaviti doljetnosti. Vrlo je važno spomenuti da proučavanje europskog uhidbenog naloda e, znači vidjeti kako se to uklapa u međunarodno pravo, u europsko pravo i isto tako kako je to dio materijalnog i kaznenog prava. Što se tiče proporcionalnosti Podaci za 2017. godinu kaže da je 27 uhidbenih naloga izdano za krađe i štetu. Trebalo bi tu sagledati e, te podatke u svjetlu proporcionalnosti jer mislim da to može biti interesantno. Nadalje, instrumenti postupovnog prava. E, direktiva o pristupu odvjetniku i isto tako e, kada čujemo da četiri države članice za sada još nisu nakon šest godina od usvajanja instrumenta još uvijek preuzeli e, te odredbe, to je zanimljiva primjedba. A još nešto o pitanjima žrtvi Komisija drugačije tome pristupa nego rezolucije iz 2014. godine ovog parlamenta. Naime, postavlja se pitanje je li srazmjerno izdati europski uhidbeni nalog i mm, jednostavno e, morali bismo, e, to je zanimljivo dakle primijetiti. Hvala. Sada e, predstavnica komisije na dvije minute. Prije svega ono što je rekao gospodin Roberti i važnost Eurojusta, da, da, mislim da je to vrlo važno. E, ljudi koji se tim poslom bave morali bi imati izravni kontakt. Trebali bismo Eurojust puno više u to uključiti, općenito i u pitanje za uhidbeni nalog također. E, da, što se tiče analize podataka, E, neka kaznena dijela kao prijevara ili sabotaža, njih bi trebalo sličnije definirati. Gospođa Pakazotunda pitala je za pitanje statističkih podataka i e, razlika između e, uhidbenih naloga koji su izdati i izvršeni. Velik broj ljudi ne može se locirati, neki su uhidbeni nalozi izdati više puta za jednu te istu osobu. I e, obično se oni izdaju od strane e, države gdje osoba ima boravište. Što se obrazovanja tiče, imamo seminare za suce koji govore o uhidbenom nalogu, ali isto tako i o mnogim e, srodnim pravnim instrumentima. E, pristup odvjetniku E, sada također radimo studije za e, gdje proučavamo koliko e, se puta uspjelo podgrnuti svemu ovome. Što se tiče zloporabe uhidbenog naloga, znamo da dolazi ponekad do zloporabe europskog uhidbenog naloga jer se ranije se on koristio za ispitivanje E, osumnjičenika. Sad se to poboljšalo jer imamo i e, europski istražni nalog. Ali e, mm, gospodin Buksa je govorio o žrtvama. Što se žrtava tiče, najvažnije je da nema nekažnjivosti, naročito kada se odbije europski uhidbeni nalog temeljem uvjeta u zatvorima i zato bismo možda trebali e, razmisliti o novom instrumentu. Primjerice, instrument koji bi govorio o prebacivanju e, postupka. Gospođa Daly je govorila o e, odbijanju izvršenja zbog kršenja temeljnih ljudskih prava. To je najčešće zbog toga što zemlja koja je izdala nalog ima loše uvjete u zatvorima. Više je, problem, više je odbijenica bilo zbog uvjeta u zatvorima nego li zbog kršenja ljudskih prava. A to uglavnom dolazi od njemačkih sudaca. Što se tiče pak uvjeta u zatvorima, što možemo napraviti? Stvorili smo bazu podataka zajedno s Europskom agencijom za ljudska prava kako bi svi e, mogli imati pristup istovrsnim informacijama. E, mi radimo na pitanjima uvjeta, ali jako surađujemo i s Vijećem Europe. E, sada se uspostavlja stvaranje mreže o E, nacionalnih tijela koji nadziru situaciju u zatvorima, odnosno uvjete u zatvorima, koji bi se mogli sastajati nekoliko puta godinašnje. E, pokušali smo također shvatiti e, što možemo sa sadašnjim fondovima načiniti da se uvjeti u zatvorima poboljšaju. Znamo da mogućnosti postoje u okviru strukturnih fondova i o e, europskom e, regionalnom i ruralnom, e, europskom regionalnom razvoju pa i vezano za energetsku učinkovitost. Što se pak tiče sudske prakse koja se vrlo brzo razvija, ona ovisi i o mnogim stvarima koje se događaju u parlamentu, ali moramo dakle dati smjernice pravnicima kako bi e, recimo suci mogli dobiti e, sažete informacije, dakle sažetke o pojedinim predmetima. Zatim treba vidjeti e, kako će se koristiti, koje baze podataka bi se mogle koristiti i što bi nam još sve trebalo. Gospodin Vjereha. Hvala, evo jedan općeniti odgovor s praktičnog stajališta, a to je e, predmeti s kojima se bavimo, to je bilo otprilike 600 takvih predmeta prošle godine. Oni su uglavnom bili bilateralni slučajevi i mi olakšavamo korištenje e, izvršenje drugih europskih uhidbenih naloga i vezano za različite scenarije. U utorak smo i održali akcijski dan e, gdje smo tražili od e, vlasti za urutanje poslove da nam na licu mjesta e, ispišu načine nove evropske uhidbene naloge osim onih 20 koje smo izvrno planirali. Bavimo se dakle različitim scenarijima, ovo su tek najjednostavniji među njima. A u našem e, izvješću također smo se pokušali osvrnuti na najrelevantnije e, predmete i e, pokušali smo također analizirati i pojedine slučajeve kad se radi o odbijenicama. U većini slučajeva razlozi za odbijenicu su više struki, a rijetko tek jedan. Sudska praksa suda Europske unije nadopunjuje pravne okvire, a primjer Aldenjoza i Guardararo, e, tu zapravo se ima i novi razlog za odbijenicom, a to je E, kršenje temeljnih prava. Predmet Petruhin je također vrlo interesantan zbog novih zahtjeva e, gdje izručenje traži treća zemlja. Naime, kada a osoba koja se traži iz jedne e, druge države članice. Tužitelji i suci moraju e, biti dobro upoznati s relevantnom sudskom praksom Luksemburškog suda, a isto tako i Strasburškog suda za ljudska prava. U predmetu Romero je stvarno, stvarno u tom smislu bitan predmet. Oni trebaju biti imati pravo na i moraju dobiti e, točne i precizne informacije. Ono što sada ne nedostaje su standardi. Kakve su norme treba imati vezano za uvjete u zatvorima i tako dalje. Ja sam e, bio u e, Grekovom e, timu e, koji je procjenjivao situaciju i e, znamo da je važna neovisnost sudaca i tužitelja, ali u Vijeću Europe razgovarali smo o tome trebamo li mi imati europske norme vezane recimo za europski E, ured javnog tužitelja. Dakle, to su sve stvari koje pokušavamo riješiti. I za kraj nešto vezano za e, sudske vlasti e, koje je izdao dakle, sud Europske unije 12. prosinca prošle godine gdje se postavlja pitanje na koji način tužitelj izdaje kada mora izdati europski uhidbeni nalog. To je jako dobar primjer sudske prakse. Ako znate kako funkcionira u praksi, ako želite znati kako funkcionira u praksi međusobno povjerenje, potrebni su vam tužitelji. Oni su ti koji znaju kako cijela ta mašinerija funkcionira. Jer tužitelji ti tu e, rade e, na ovim pravosudnim pitanjima. Situacija je vrlo dinamična i treba biti e, međusobno povjerenje i treba dobra suradnja između tužiteljima i sucima. U potpunosti također treba poštovati direktive uključujući one iz 2013. godine koja je provedena u E, Najveć e, broju država članica. Mislim da jako dobro funkcionira. Hvala vam svim gostima. Mi se ispričavamo što smo pod pritiskom vremenskim, ali vidite, mi smo jako već prekoračili predviđeno vrijeme. Mi smo mislili e, radi do 9.30, ali razlozi su sjajni i vi ste zbog tih sjajnih razloga ovdje. Ovo je vjerojatno najosjetljivije područje E, djelatnosti odbora Libe, naime kako se implementira evropski nalog za uhićenjem i kako, koja su sada sadašnja iskustva koje smo stekli, kako ta iskustva procjenjuju stručnjaci. Stoga mislim da je ova rasprava bila apsolutno e, vrijedna tog našeg kašnjenja. Jer, e, a u ostalom to i spada u naše uobičajene situacije. I e sada bi našem izvjestitelju dao riječ da zaključi ovo. Zahvaljujem predsjedatelju. Slažem se sa mišljenjem koje su izrazili izvjestitelji u sjeni kada je riječ o tome da procijenimo e, sve izjave znači i sve što smo danas čuli od današnjih govornika. Mislim da je ova rasprava bila iznimno zanimljiva. Svi smo uključeni u tu temu, ne samo u okviru odbora LIBE. Dakle, ja mislim da svi krećemo od činjenice da je ovo e, uspješan instrument pravosudne suradnje. E, svi se slažemo oko načela da moramo djelovati vrlo oprezno kada je riječ o toliko dragocjenom instrumentu i također e, ujedinjeni smo u želji da ga poboljšamo. Također, mislimo da trebamo na značajan način doprinijeti utvrđivanju nedostataka na koje bismo trebali usmjeriti našu pozornost. Ovi probleme, problemi koje pokazuje analiza okvirne odluke vijeća ima jednu sasvim drugačiju narav. Također postoji problem sa prenošenjem, e, kao što je rekla predstavnica Europske komisije i ovdje je e, uloga zapravo komisije ključna. Također i kada govorimo o nekim problemima kao što su dvojna kažnjivost, a to je sigurno jedan od elemenata koji je najviše iskrivio e, konkretnu i primjenu i izvršavanje Europskog uhidbenog naloga. Također se povuklo i pitanje proporcionalnosti koje se ne spominje u okvirnoj odluci, a to je važan aspekt koji također moramo razraditi i također moramo uzeti u obzir u ovom postojećem okviru razvoj novih e, instrumenata za pravosudnu suradnju. Moramo razmišljati i o praktičnim instrumentima. Govorili smo o jezičnom režimu, govorili smo o znači, obrazovanju e, samih e, sudaca, govorili smo o postupcima savjetovanja, o razmjeni informacija. Također je gospodin Biljarec rekao, rekao kolika je i uloga Eurojusta u, toj, u, u, u ovom segmentu i mislimo da su informacije koje smo dobili bile iznimno korisne. Vjerujem da imamo na raspolaganju sve elemente kako bismo mogli odraditi zajednički posao. E, ovdje govorimo o našoj radnoj skupini koja je prihvatila odgovornost za rad na ovoj temi. Također se e, nadamo i očekujemo od Europskog parlamenta da ovoj temi prida veliku važnost. E, Znači, riječ je o uspostavi jednog iznimno važnog načela, a to je načelo povjerenja i uzemnog priznavanja na razini Europske unije. Zahvaljujem vam, gospodin Sacaleho, što ste dali jedan za, sažeti zaključak i zahvaljujem svim govornicima još jednom. I sigurno možemo reći da je ovo trenutno kritična točka našeg budućeg rada na odboru Libe po pitanju ovog instrumenta pravosudne suradnje u kaznenom pravu. Moramo se e, zapravo oslanjati na uzajamno povjerenje, priznavanje i na zajedničke standarde. Hvala svima. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je zajednička rasprava e, sa e, odborom DEVE po pitanju zajedničke misije koja je poslana na forum vezan uz znači i znači, e, globalni forum vezano uz izbjeglice Ujedinjenih naroda. Hvala.